Good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much to those of you who came. Poštovane kolegice i kolege, želim svima dobro jutro. Hvala svima koji su došli ovako rano na početak našeg sastanka. A pozdravit ćemo naravno i zaželjeti dobrodošlicu svim kolegama koji nam se pridruže kasnije tijekom sastanka. Primili ste današnji dnevni red. Možemo li usvojiti prijedlog dnevnog reda za naš sastanak? Ne vidim prigovora, dakle usvajam prijedlog dnevnog reda i radit ćemo po njemu. Zatim imamo odobrenje zapisnika sa sjednica od 17. i 22. siječnja. Zapisnici su dostupni na internetu kao i obično. Tako da ukoliko nema nikakvih prigovora, smatram da su ovi zapisnici odobreni. Part of chair's announcements, I have, uh, Zatim, u okviru točke priopćenja predsjedateljice želim reći samo nekoliko riječi o sinoćnjem trijalogu, trijalogu o uredbi o zajedničkim odredbama Sastali smo se sa povjerenicom Krecu, ministra Plampa koji je predstavljao vijeće, a ministrica komisiju Europske unije. E, bili su na čelu velikog izaslanstva kako vijeća, tako i komisije. Mi smo imali priliku predstaviti naše pregovaračko stajalište, dakle i vijeće i parlament su to učinili. Zatim smo čuli komentare Europske komisije vezano za naša stajališta, a na kraju sastanka smo se dogovorili o programu rada, o datumima za tehničke sastanke i za političke trijaloge. To je planirano za sljedeća tri tjedna do sredine ožujka kada moramo prestati s pregovorima zbog procedura e, u plenarnoj oko izvješća. Dogovorili smo tri politička trijaloga. Prvi je bio jučer, drugi će biti 25. veljače i treći će biti 6. ožujka. Između ovih sastanaka imat ćemo najmanje tri tehnička sastanka kako bismo vidjeli postoje li stajališta koja su se vrlo približila i koja možemo usvojiti tijekom trijaloga. Evo, to je bio rezultat našeg prvog trijaloga. Očekujemo na sastanku 25. veljače čuti objašnjenje vijeća koje će biti njihovo konačno stajalište u odnosu kako na pregovore, tako i na rezultate pregovora. ta će stajališta izravno utjecati na proceduru ovdje u odboru regiji i e, na plenarnoj OCPR dosjeu. Eto, toliko o prvom trijalogu za CPR. Nemam nikakva druga priopćenja. Pa idemo dalje po dnevnom redu. Sljedeća točka dnevnog reda odnosi se na proizvode na koje se, ne, se mogu primjenjivati izuzeća od poreza ili smanjenje poreza. 2014. vijeće je usvojilo mjeru za posebno e, posebna izuzeća od poreza na čitav niz roba koje se proizvode u francuskim najudaljenim regijama do 20 i 20. 13. rujna u skladu sa člankom 3. komisija je predložila promjenu odredbe ove odluke. Kako bi cijeli dosje bio jasni, dati ću odmah riječ predstavniku Europske komisije, gospodinu Defoe. Dakle, dajem vam riječ i lijepo molim da objasnite pobliže prijedlog Europske komisije. Dog are indirect tax imposed on produced and imported. Hvala lijepa. Radi se o neizravnom oporezivanju proizvoda za Guadalupe, Martinique, Francusku, Guajanu, Reunion. Dakle, radi se o iznimnim izuzećima koja su na snazi od prosinca 2004. godine u skladu sa člankom 449 Radi se o potpunom izuzeću ili djelomičnom izuzeću proizvoda koji se proizvode lokalno, a izuzeća se ne primjenjuju na iste proizvode koje dolaze izvan tih najudaljenijih regija. Dakle, ovo ovaj prijedlog izuzeća od poreza treba nadoknaditi dodatne ili ekstra troškove koji su povezani su udaljenošću tih područja s malom e, površinom i e, ranjivošću ovih najudaljenijih regija. Artikel 349. Prema članku 349. Radi se o izvješću e, na sredini razdoblja kako bismo provjerili učinak mjere i njen učinak na lokalno gospodarstvo u odnosu na te nedostatke koje imaju najudaljenije regije. Francuska je predočila to izvješće. U tom izvješću je Francuska zahtjevala ažuriranje popisa proizvoda koji mogu e, uživati od izuzeća od poreza ili smanjivanja poreznih stopa. Francuska je odlučila proširiti ovaj režim na otprilike 50 novih proizvoda. Režim bi se trebao primjenjivati prije kraja posljednje odluke vijeća. Komisija je također pripremila izvješće u kojem se nalazi gospodarska analiza primjene ove reducirane scheme poreznog izuzeća i to je još uvijek na raspravi u vijeću. Prijedlog sadrži tehničku prilagodbu aneksa ove odluge, odluke, ali ne mijenja područje primjene niti sadržaj odluke samo predlaže ažuriranje popisa proizvoda koji se lokalno proizvode i koji mogu uživati ovo izuzeće ili smanjenje poreza u francuskim najudaljenijim regijama. Takve su prilagodbe postale nužne zbog veće izloženosti lokalnih proizvoda u odnosu na vanjsku konkurenciju koje prijete postojanju samih lokalnih e, poduzeća. Kao što je rekao e, gospodin Moskovici, porezna pravila u francuskim najudaljenim krajevima moraju uzeti u obzir tržišno natjecanje i e, razoran učinak vanjskih kompanija na lokalne kompanije. Današnja inicijativa trebala bi pomoći lokalnoj industriji preživjeti u području koje ima jednu od najviših stopa nezaposlenosti u Europskoj uniji. Pogotovo se to odnosi na mlade. What is um, Uh, comprehensive review of the decision. Pregled ove odluke biti će proveden u trenutku kada se aranžmani ažuriraju i obnove, a taj će se posao pokrenuti upravo sada, početkom ove godine 2019. E, zatražili smo vanjsku studiju koja bi trebala pokazati je li e, ovo pitanje i dalje relevantno, odnosno dati neka rješenja. Na kraju želio bih dodati da smo dobili jasnu podršku za našu inicijativu iz najudaljenijih regija. I evo, zahvaljujem odboru koji je e, odredio vrijeme za ovaj naš prijedlog. E, koje sam sada iznio. Ako bude bilo pitanja, ja sam na raspolaganju za odgovore. Hvala vam. Um, hvala vam. Puno vam hvala. 17. siječnja naši su koordinatori odlučili primijeniti pojednostavljenu proceduru bez amandmana, pravilo 50.1 ja sam izvjestiteljica kao predsjedateljica odbora regiji. Ja ću e, dakle odlučiti o ovom postupku bez amandmana. Imamo izvjestitelje u sjeni. Gospodin Ponga nije ovdje, ali nam je u pisanom obliku poslao sljedeće. U potpunosti podržavam novi prijedlog komisije. Drugo, predlažem usvajanje izvješća prema članku 50 stavak 1 bez amandmana pojednostavljeni postupak. I treće, glasovanje o izvješću na plenarnoj sjednici što je prije moguće. To je bilo stajalište prvog izvjestitelja u sjeni. Gospodin marže kao drugi izvjestitelj je ovdje. Izvolite, imate riječ. Madame la présidente, merci. Nous soutenons également, comme nous... Hvala vam lijepa, gospođo predsjedateljice kao e, i e, drugi izvjestitelji, kao što smo već ranije rekli, e, podržavamo prijedlog komisije u srpnju 2017. podsjećam izvješće koje sam ja napravio bilo je usvojeno izvješće odbora regiji o primjeni članka 349. A sada imamo zahtjev komisije da se mm, taj članak i njegova primjena prilagodi situaciji u najudaljenijim krajevima. U rujnu 2018. smo bili u misiji na, otocima, na otoku Reunion. Tijekom te misije vidjeli smo da tamo postoje veliki izazovi, ali istovremeno i velike mogućnosti, pogotovo kada se radi o proizvođačima u, tim najudaljenim krajevima. Nova pravila koja predlaže Europska komisija a na prijedlog države članice Francuske e, znače za lokalne proizvode, za voće, povrće i sl. E, izradu namještaja, boja, mogu uživati izuzeće od poreza ili smanjenja poreza u najudaljenijim krajevima. Na taj način ćemo provicati gospodarske aktivnosti i e, proizvodnju lokalnih proizvoda a u svijetu sve veće konkurencije koja bi u konačnici mogla ugroziti postojanje lokalnih kompanija, pogotovo u tom dijelu svijeta e, gdje imamo te francuske najudaljenije regije. Dakle, mislim da bismo trebali dati zamah lokalnoj industriji i njenom razvoju. Čak iako je ovaj sektor u ovom trenutku izložen vrlo velikim izazovima. Naglašavam da je nezaposlenost iznimno visoka u tom dijelu svijeta, pogotovo nezaposlenost mladih je jedna od najvećih stopa nezaposlenosti mladih na europskom eh, kontinentu. Naravno, biti će potrebno još puno dodatnih mjera i sigurno je da trebamo održati raspravu, kao što je rekla komisija, to će se dogoditi 2019. o budućnosti ovog posebnog poreznog aranžmana ili režima. Do tada mislim da trebamo usvojiti prijedlog komisije koju, koju u potpunosti podržavamo. Hvala. Gospodine Moskon. Izvolite. Hvala lijepa, predsjedateljice. Slično kao i kolege koji su govorili prije mene, ja bih također podsjetio sve o tome koliko ova mjera ima važnu ulogu u poticanju konkurentnosti najudaljenijih krajeva. Mm, tamo e, je e, lokalno poslovanje doista e, ugroženo i vrlo je teško. Kao što je rekla komisija, trebamo imati širi opseg ovih poreznih izuzeća. Mislimo da ćemo na taj način pomoći lokalnim poslovnim subjektima i smanjiti nezaposlenost, kao što smo već čuli, pogotovo nezaposlenost mladih. Ovi porezni aranžmani su od velike važnosti. Dopustite samo još nešto. Želim vam skrenuti pozornost na činjenicu koliko je važno e, ne opirati se po jednostavljenom postupku kako bismo na plenarnoj to mogli usvojiti što je brže i lakše moguće. Hvala lijepa, gospodin Rope. Zahvaljujem predsjedateljice. E, ja se slažem i mišljenja sam da je ovakva posebna pomoć za ove uz ove udaljene krajeve, pogotovo za otoke, jako važna. Pa ti ljudi nisu krivi e, zato što se zemljopisno nalaze tako daleko od kontinenta. Nisu krivi niti za veličinu e, svojih područja, kao niti za udaljenost od Europe. E, tako da oni imaju ograničene mogućnosti zbog svog otočnog izoliranog položaja. Stoga sam mišljenja da lokalni proizvođači moraju dobiti podršku za svoje kvalitetne proizvode koje proizvode i koje prodaju. E, doista je važno dati podršku gospodarstvu, pomoći u ostvarenju kružnog gospodarstva, što znači da se lokalno proizvodi i lokalno troši e, jer jednostavno ne možemo dozvoliti e, konkurenciju bez ikakvog nadzora pod ovim okolnostima. Sigurno je da unutarnje tržište mora funkcionirati po jednakim pravilima, ali geografske datosti nisu jednake za cijelu Europu i po tome se trebamo ravnati. Europska unija treba u cijelosti postati konkurentnija. Osim toga, nezaposlenost mladih, čuli smo koliko je to veliki problem. Mislim da e, postoje e, i u tome veliki razlozi za migracije. Ljudi napuštaju ta područja zato što nemaju e, mogućnosti zapošljavanja. To trebamo raditi i sada kada u Nizozemskoj ili u Njemačkoj želimo imati dobre uvjete, tada ti uvjeti trebaju vrijediti i za udaljene krajeve ili za države koje su na našim vanjskim granicama. Znamo da to jednostavno tako ne ide i nije tako. Zbog toga imamo velike razlike kojima svjedočimo danas i koje imaju negativne posljedice. Odbor regije bi morao razmišljati o tome kako ćemo primjenjivati načela za koje se zalažemo i to u budućnosti. Je li to dovoljno? Moramo li možda učiniti više ako bismo željeli da se sve naše regije jednako razvijaju. Moramo učiniti više. Nisu dovoljne jednake mjere ili jednaki standardi. Moramo učiniti više, moramo staviti više sredstava na raspolaganju. Ovdje govorimo o otočnim i najudaljenijim krajevima, međutim to vrijedi i za druge regije. Postoje regije i na kopnu Evropske unije gdje nema velikih mogućnosti za zapošljavanje, gdje ljudi jednostavno samo mogu spakirati svoje kufere i otići. Eto, iznimno je važno doći do ovakovih rješenja koja možemo podržati. Osobno mislim da se ne smijemo na tome zadržati, već i druga pitanja unutar Unije rješavati pod istim pravilima. Na primjer, pogledajmo Baltičke države ili recimo istočne države Europske unije koje imaju e, vanjsku granicu prema nekoj trećoj državi, pa nisu tamo isti, isti uvjeti, niti e, za poljoprivredu, a niti za druge vrste proizvodnje. Izravna plaćanja u poljoprivredi koji idu prema tim dijelovima Unije su potpuno drugačija. Tako da to ponekad znači da neka poljoprivredna gospodarstva zatvaraju, otvaraju se u nekoj drugoj državi gdje su uvjeti povoljniji. Tako da nema jednog e, recepta koji bi vrijedio za sve. Onaj tko e, živi e, unutar Evropske unije funkcionira ili u središtu Evropske unije funkcionira drugačije od onih koji žive na periferiji. Dakle, Radi se o povoljnijem položaju nego što to imaju pojedine regije na vanjskim granicama. Dakle, u središtu imate sve, a na periferiji ništa. Ako želimo biti dosljedni, ako e, želimo smanjiti unutarnje migracije, tada moramo pokazati više solidarnosti i pobrinuti se za to da u sljedećem razdoblju višegodišnjeg financijskog okvira budemo donesene i takve odluke. Odluke koje se odnose na najudaljenije krajeve ili na e, krajeve koji ne uživaju iste uvjete. Vi ste rekli na početku da, je, da su pregovori počeli to je iznimno važno zato što želimo u razdoblju od 21. do 27. izbjeći smanjivanje kohezijskih sredstava. Želimo istu razinu kako bi konvergentne regije doista mogle uživati u tim sredstvima i razvijati se. Hvala vam. Čini mi se da smo dobili podršku za izvješće komisije i za pojednostavljeni postupak. No, po posljednji put moram pitati imamo li neke prigovore na postupak? Ne. To znači da je izvješće automatski usvojeno i da ide na plenarni sastanak. Nadam se da ćemo tamo glasovati što je prije moguće kako bismo dali podršku ovim regijama u rješavanju njihovih problema jer Želimo poticati proizvodnju i osnažiti njihovu sposobnost za razvoj. Dakle, odbor regije u usvojio izvješće, pa predlažem da idemo dalje. Sljedeća točka na dnevnom redu. Ja sam izvjestiteljica Radi se o sredstvima posebne dodjele za inicijativu za zapošljavanje mladih. 1. veljače 2019. komisija je podastala novi prijedlog za izmjenu trenutačne uredbe. Taj se prijedlog sastoji o prijedlozima dodijeljenih sredstava za inicijativu mladih za 2019. u odnosu na proračunske pregovore za ovu godinu. Ja ću sada dati riječ Europskoj komisiji koja će kratko objasniti ovaj dosje, a onda ćemo mi dati svoje komentare. Gospodin Di Pietro Antonio, nadam se da sam pogodila izgovor. Izvolite. Hvala gospođo predsjednice, uvaženi zastupnici. Na početku želim zahvaliti parlamentu, naročito odboru regiji, na prioritetu koji je pripisao ovom predmetu kada je riječ o njegovom usvajanju. To je važno za sve nas, za čitavu Europsku uniju i za one zemlje članice posebice koje su još uvijek pogođene nezaposlenošću mladih. Evo, ukratko, prijedlog komisije sastoji se od dva elementa i jedan od njih, kao što ste rekli, preuzima sporazum o povećanju proračuna za inicijativu, dakle, 116,7 milijuna eura dodatno i to je naravno preuzeto i u financijskim izdvajanjima u izmjenama uredbe o skupnim odredbama. Također, drugi element koji reagira na poziv vijeća i parlamenta je uvođenje odredaba koje olakšavaju izdvajanje dodatnih sredstava za ovu inicijativu to znači da se uvodi nova odredba u članku 19.5 uredbe o skupnim odredbama što omogućuje zemljama članicama da prebace do 50% izdvajanja za inicijativu u Europski socijalni fond kako bi se ovo koristilo kao doprinosi socijalnog fonda inicijativi za zapošljavanje mladih. To zvuči možda tehnički, ali je važno jer će to omogućiti zemljama članicama i programima koji se provode izbjegavanje izdvajanja sredstava iz već postojećih mjera i to će povećati kapacitete Europskog socijalnog fonda zahvaljujući novim sredstvima koje je parlament predvidio u proračunskom sporazumu. Evo, Hvala još jednom eh, na ubrzanom radu na ovom predmetu i na usvajanju istoga ubrzanim postupkom eh, i na tome što je predmet eh, vrlo brzo prošao razmatranje u ovom domu i sada se radujemo njegovom usvajanju. Hvala. Hvala, da, koordinatori su odlučili primijeniti pojednostavljeni postupak i to uvrstiti na dnevni red ovog sastanka, što je doista brzo, ali svjesni smo važnosti ovog predmeta i potrebe za brzom reakcijom. Izvjestitelj u Sjeni gospođa Krel u ime socijalista i demokrata je izjavila svoju potporu i izvješću i pojednostavljenom postupku. Ima li drugih komentara članova odbora regi? Gospodin Buda, izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Kada je riječ o radnim mjestima za mlade, pa zapravo već neke zemlje članice Europske unije smatraju da nije dovoljno govoriti o zaranju radnih mjesta za mlade, nego o stvaranju dobro plaćenih radnih mjesta za mlade. Nažalost, na istočnoj na istoku Europe imamo veliki odljev mladih iz tih zemalja, što uključuje i moju zemlju. Jer oni u inozemstvu traže dobro plaćena radna mjesta. Dakle, nisu bitna samo radna mjesta, nego i radna mjesta koja omogućuju dostojanstven život. Dakle, zemlje članice moraju samo ukazivati na taj problem e, Europskoj komisiji jer ljudi i mladi naravno ne smiju biti prisiljeni da odu iz svoje zemlje. Ako svojim radom u vlastitoj zemlji ne mogu otplaćivati kredit e, na kuću ili otići na godišnji odmor, naravno no onda će otići iz domovine. Kod nas vlada velika kriza, nedostaje nam radne snage, ali to vrijedi i za čitavu Europsku uniju. Dakle, trebamo iznaći pravo rješenje kako bismo našli potrebnu radnu snagu za otvorena radna mjesta, ali im ponudili isto kvalitetan život. Da, u svim eh, zemljama postoji potreba za radnom snagom, naročito u poljoprivredi i u tom sektoru je doista situacija dramatična. Trebamo razviti stoga i poljoprivredu. A pitanje je kako to učiniti ako nemamo dovoljno radne snage, što upravo predstavlja ograničenje. Gospodine Rope, izvolite. E, hvala, hvala vam lijepa. Ja ću možda sada dati malo dublju analizu ovog problema. Pogotovo problema nezaposlenosti mladih. Dakle, mi živimo u jedinstvenom prostoru. Većina država članica jesu već i članice Schengena i zbog toga doista imamo slobodu, slobodu kretanja koja je gotovo neograničena, pogotovo za mlade ljude. Za mlade ljude važno je steći dobro obrazovanje, ali i sada vidimo da iz država koje nisu toliko bogate imaju obrazovane mlade ljude koji sele prema državama gdje bolje zarađuju. A u zemljama odakle su otišli nedostaje kvalificirana radna snaga, pogotovo za suvremene tehnološke zadatke, za suvremene poslove to se može vidjeti u svim siromašnijim zemljama. One zemlje koje su u boljem položaju, one se naprosto i dalje bolje razvijaju, imaju veće plaće jer su i sada već više razvijeni i privlače radnu snagu iz drugih zemalja. Visoko obrazovani, visoko motivirani mladi ljudi iz e, zemalja na periferiji odlaze. Dakle, Baltičke zemlje, Rumunjska, Bugarska, i druge. Te se zemlje ispražnjuju jer jednostavno e, razvijenije zemlje su privlačnije. E, što je zapravo začarani krug jer e, kod jednih uvjeti postaju sve gori dok na drugoj strani imamo sve bolje i privlačnije uvjete rada. Dakle, poduzeća koja funkcioniraju, nastoje izbjeći plaćanje poreza na svaki način, imaju poslovni nastane gdje u jednoj državi članici, rade u nekoj drugoj, porez izbjegavaju i u trećoj i tako dalje. Dakle, kako ćemo to riješiti? To ćemo riješiti tako da ulažemo u obrazovanje mladih ljudi i onda zemlji trebamo dati pomoć toj državi koja je obrazovala mladog liječnika ili mladog inženjera. Ukoliko je on napustio državu, država u koju je otišao treba dati određenu kompenzaciju državi koja ga je obrazovala, a koju je napustio. To je određena investicija, određeno ulaganje koje treba funkcionirati po sustavu davanja i e, primanja, jer inače razvijene zemlje u ovom trenutku mogu usisati sve ono što je dobro u e, udaljenim krajevima, gdje ostaju samo umirovljenici, ljudi s nižom razinom zarade, e, nižim obrazovanjem, nikakve konkurentnosti nema i time samo jačamo razlike unutar Evropske unije, a jačamo naravno i siromaštvo. Znam da postoji kohezijska politika, ali kohezijska politika ne pomaže u prevladavanju ovih razlika koje postaju sve izraženije danas. Zato mislim da u budućnosti trebamo pronaći netradicionalne načine. Javlja li se još netko za riječ? U redu, ponovno mi je dužnost e, upitati ima li prigovora na usvajanje ove uredbe pomoću pojednostavljenog postupka. Nema prigovora. U redu, onda je izvješće automatski usvojeno i bit će podasreto plenarnoj sjednici i nadam se da ćemo što prije uspjeti donijeti odluku na plenarnoj. Hvala. Hvala poštovani kolege. Evo, nastavljamo sada sa sljedećom točkom dnevnog reda a to je nacrt delegiranog akta kojim se izmjenjuje delegirana uredba komisije broj 481 iz 2014. godine o posebnim pravilima o prihvatljivosti izdataka za programe suradnje. Zamolit ću sada komisiju da nam izloži nacrt delegiranog akta, a nakon toga ćemo imati raspravu sa članovima odbora regija, možda će biti postavljene neka pitanja. Dajem riječ gospođi Wagner, je li to točno? Izvolite. Hvala gospođo predsjednice. Hvala na ovoj prilici, uvaženi zastupnici. Ukratko ću ocrtati neke elemente ovog predmeta za koji moram priznati da je ponešto tehničke prirode. Sjećate se sigurno da e, u vezi sa prijedlogom uredbe Omnimus komisija je željela odgovoriti na neke dvojbe parlamenta korisnika i zemalja članica koji su svi tražili pojednostavljenje kada je riječ o zakonodavnom okviru za kohezijsku politiku. Riječ je o e, ciljenoj pojednostavljenoj inicijativi i predloženi amandmani su stupili na snagu drugog kolovo za prošle godine. Ove izmjene i dopune zahtijevaju određene izmjene sekundarnog zakonodavstva, naročito izmjene dva delegirana akta koji su danas na dnevnom redu i također usvajanje novog delegiranog akta, dakle trećeg zakonodavnog akta i šest provedbenih akata. Komisija sada radi na tome. Riječ je zapravo o prilagodbama koje su potrebne kako bi se uzelo u obzir izmjene uvedene kroz omnibus uredbu i mm, postoje također e, neki elementi koji pojašnjuju te odredbe u delegiranim aktima. Kada je riječ o ovom konkretnom delegiranom aktu, a to su posebna pravila o prihvatljivosti izdataka u programima suradnje, tu su prisutna dva elementa koja valja uzeti u obzir i ti su elementi povezani sa izmjenama koje su uvedene u području pojednostavljenih opcija troškova u Omnibus e, direktivi i uredbi. Kada je riječ o toj opciji, riječ je o restrukturiranju odgovarajućih članaka iz e, uredbe o skupnim odredbama koje proizlaze iz delegiranog akta, naročito zbog E, uvođenja fiksnih stopa u programe i također zbog e, promjena koje su povezane s time da je sada moguće e, sada izvršiti plaćanja vezano za određene uvjete. Dakle, to su bili okidači. Kada je riječ o ovom aktu, imamo odredbe iz članaka o pojednostavljenim opcijama troškova koje su uzete u obzir i također izmjene se tiču također pojašnjenja u vezi s time kada se primjenjuju u okviru pojednostavljenih troškova radovi na skraćeno radno vrijeme. Dakle, mogu postojati neki sporazumi među socijalnim partnerima ili e, drugi sporazumi koji su utvrđeni zakonom o kojima valja e, povesti računa kada se e, izračunavaju naknade za troškove osoblja uvažavajući bruto troškove mjesečno na mjesečnoj razini zaposlenog osoblja u odnosu na radno vrijeme. Evo, to su dva elementa koja zavređuju vašu pažnju u ovom kontekstu i naravno e, svojim na raspolaganju za sve komentare i pitanja. Hvala. Ima li komentara članova odbora regi? Pitanja? Sve jasno? Čini se da jest. Evo, posjećam da je Europski parlament e, naravno pridržao pravo prigovora na delegirani akt. Rok za podnošenje prigovora u obliku rezolucije u plenarnoj je 7. travnja i to se može produljiti na još dodatna dva mjeseca. Ima li prigovora na to? Nema. Onda možemo zaključiti razmatranje ovog delegiranog akta. I nastavljamo sada sa sljedećim delegiranim aktom e, koji ste već spomenuli, a to je Delegirana uredba komisije o izmjeni je ispravku delegirane uredbe broj 480. Konkretnije je riječ o izmjenama CPR za razdoblje 2014-2020 e, uredbom Omnibus u pogledu odredaba o financijskim instrumentima, pojednostavljenim mogućnostima obračuna troškova, revizorskom tragu i tako dalje. Dakle, evo, zamolio ću vas ponovno da predstavite taj delegirani akt. Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. U vezi sa ovim delegiranim aktom treba znati da kao i prethodni akt samo preuzima promjene koje su već usvojene i koje su već stupile na snagu. Postoji čitav niz područja koje ovaj delegirani akt obuhvaća, tako da su izmjene prilično brojne, iako sa, zapravo prate izmjene u omnibusu. U području financijskih instrumenata, naročito novim mogućnostima provedbe i interakciji između e, sredstava ESIF i EFSI Postoji jedan element e, koji e, treba preuzeti i također e, tu su određene odredbe koje uređuju različito postupanje prema investitorima u slučaju dijeljenja dobiti i rizika i to je jedan element koji također treba popratiti. I treći element odnosi se na jednakom postupanju prema međunarodnim financijskim institucijama u skladu sa pojašnjenjem koje je sadržano u glavnom aktu o CPR-u. Dakle, to je još jedno područje u kojem su uvažene promjene, a riječ je o postupanju sa profitabilnim projektima e, kada je riječ o potpori iz državne pomoći. To je sada pojašnjeno u ovom delegiranom aktu koji se već nalazi u uredbi u skupnim odredbama i to se ne odnosi na e, ona aktivnosti koje podliježu državnoj pomoći. Također u delegiranom aktu stoji da E, možemo također e, i ustanoviti financijska ograničenja na razini zemalja članica. E, treće područje koje sam već prije spomenula odnosi se na pojednostavljanje troškovne opcije. Troškovne opcije. To je naročito bitno zbog plaćanja koje se na tome temelje, na opciji troškova i također zbog novih paušalnih stopa koje su uvedene u uredbu Omnibus putem akta o CPR-u. Također treba e, razraditi aranžmane za revizorski trag, naročito kako bi se povelo računa o tome kako osmisliti revizorski trag ako e, to nije povezano sa e, plaćanjima u uvjetovanim programima gdje je revizorski trag drugačiji od onoga koji se tiče stvarnih troškovnih operacija. Kada je riječ o području koje se tiče odabira uzorka i također osmišljavanja metodologije uzorkovanja, sada postoji mogućnost poduzorkovanja i time se održavaju i izmjene CPR-a. Zbog toga je bilo potrebno uložiti amandmane na eh, podatke iz eh, dodatka trećeg ovog akta što se tiče naročito vrste korisnika i financiranja koje nije vezano za troškove. Evo, hvala vam eh, i sada očekujem sa zanimanjem vaša pitanja ako ih bude. Evo, hvala na ovom pojašnjenju. Imali pitanja ili komentara naših članova? Ne, čini se da je sve jasno. Posjećam da parlament ima pravo uložiti prigovor na ovaj delegirani akt i rok za e, bilo kakav prigovor u obliku rezolucije koji se zove na plenarnoj je 12. travnja koji se može produljiti opet za dva mjeseca. Ima li jedan zastupnik prigovor na ovo? Nema. Dakle, ako nema prigovora na ovaj akt, zaključujemo razmatranje istoga. Hvala lijepa i sada idemo dalje sa dnevnim redom. Evo, imamo zadovoljstvo čuti predstavljanje studije koju je naručio resorni odjel B, istraživanje za odbor regiji, digitalni program i kohezijska politika. U posljednjih nekoliko mjeseci bili smo vrlo zaposleni zakonodavnim radom povezanim sa VFO-om, tako da smo sve ostali praktički makli sa dnevnog reda i nismo niti čuli prezentacije istraživanja na zahtjev odbora. A sada imamo evo priliku čuti predstavljanje jedno od tih studija koje smo naručili. Imamo vremena dakle za tu prezentaciju i stoga mi je zadovoljstvo pozdraviti gospođu Julie Pellegrin, glavnu istraživačicu u Centru za industrijske studije iz Milana, Italija. Centar je neovisno istraživačko i konzultantsko poduzeće koje je specijalizirano za primijenjene istraživanje u području ekonomije, za procjenu javnih projekata ulaganja, infrastrukturnih projekata, potporu razvojnim programima i politikama i slično. Evo dajem riječ našoj stručnjakinji koja će nam predstaviti ovu studiju. Mogu li vas e, zamoliti da ne govorite dulje od 20 minuta, ako je moguće, a onda ćemo nakon toga imati raspravu. Izvolite. Puno hvala predsjedateljice. Cilj e, istraživanja koje e, danas opisujem tiče se analize doprinosa kohezijske politike i općenito govoreći europskih strukturnih i investicijskih eh, fondova digitalnom tržištu i jedinstvenom unutarnjem tržištu u trenutnom programskom razdoblju. Proći ćemo i kroz prošle aktivnosti i kroz one koje planiramo za buduće programsko razdoblje. Nekoliko riječi o metodologiji koju smo ovdje primijenili. Radi se o evaluaciji dokumenata i o analizi rashoda u ovom području. Imali smo pet e, primjera sa različitim projektima koje ESIF može financirati u ovom području. Imali smo i razgovore sa Europskom komisijom. Ja ću kronološki proći kroz sve što smo radili u prošlosti, a više ću vremena posvetiti pitanjima kojima smo se bavili u ovom programskom razdoblju. Završit ću sa perspektivom i planovima za buduće programsko razdoblje. Najprije želim naglasiti to da je Europska unija preuzela vodeću ulogu u svim dijelovima Europe e, vezano uz digitalnu agendu. Početke možemo naći 80. godina prošlog stoljeća. Tada smo osmislili sveobuhvatnu digitalnu strategiju koja je krenula zna prema vrhu i završila time da smo 2010. godine donijeli digitalnu agendu za Europu, a pet godina nakon toga e, uredbu o jedinstvenom tržištu. Imamo zajednički pristup koji se temelji na holističkoj viziji, a ona se odnosi na IKT tehnologije, infrastrukturu, širokopojasni internet i potražnju za digitalnom tehnologijom, te širenje iste među građanima i među poduzećima te tijelima javne uprave. E, bavimo se i digitalnim vještinama i sličnim Stvar je u tome da kroz sveobuhvatni pristup želimo stvoriti jedan krug u kojemu potražnja stvara ponudu, a ponuda potražnju. Tim pristupom želimo osigurati konkurentnost, a uz to i uključenost svih. U tom kontekstu očekujemo doprinost kohezijske politike i ESIF-a na vrlo visokoj razini proračunska sredstva se stavljaju na raspolaganje, a e, sve što činimo se provodi na regionalnoj razini kroz holistički pristup. Na temelju svega ovoga kohezijska politika digitalne projekte sve više i više podržava. Krenula je sa 1,2 milijardi 90. godina, a završila sa sadašnjih 21 milijardi u trenutnom programskom razdoblju. Nešto o metodologiji. Moram istaknuti ovdje da smo imali brojne teškoće sa praćenjem ulaganja u digitalno područje i kada je riječ o statičkoj i o dinamičkoj dimenziji, jer se radi o nečemu što je horizontalne prirode i povezano je sa drugim vrstama ulaganja. Postoje različiti čimbenici koji su svi uzeti u obzir tu je recimo i činjenica da se mijenja nomenklatura prilikom zatvaranja programskog razdoblja, što nam otežava praćenje podataka. Nekoliko riječi o prošlom programskom razdoblju, od 2000. do 2006. godine. Naglasak je bio na IKT i na e-trgovinu. 2007 do 2013. godine naglasak je stavljen na e-usluge i aplikacije za građane. Prije no što se vratim na trenutno razdoblje, i na prioritetna područja IKT infrastruktura, širokopojasni internet i digitalne vještine. Želim vam samo reći da jasniju sliku o svemu možete dobiti na 17. strani izvješća gdje možete vidjeti grafove. Sada nekoliko riječi o važnim obilježjima programskog razdoblja. Ulaganja ESI fondova u IKT infrastrukturu je jedno od glavnih područja ulaganja. Sve se temelji na najnovijim istraživanjima, ali kada sve uzmemo u obzir. Dakle, ulaganja u infrastrukturu, e-government, digitalne vještine i e-uključivanje, možemo reći da to čini oko 40% digitalnih ulaganja ESIF-a, što je prilično mnogo. Zatim imamo pametne gradove i pametne mreže koje imaju sve veći udio u ulaganjima. I nemojmo izostaviti iz vida i potporu malim i srednjim poduzećima koja je na relativno niskoj razini kroz cijelo programsko razdoblje. Trebala bih nekoliko riječi posvetiti i zemljopisnim obrazcima širenja. Više podataka o tome i jasniju sliku možete naći na stranici 78 izvješća. Tu možete vidjeti da srednja i istočna Europa najviše troši na ulaganja vezana uz digitalno područje. Italija i Španjolska predstavljaju zemlje viših izdataka kada se računa po glavi stanovnika. Ali na prvom mjestu u tom smislu su srednja i istočna Europa. U manje razvijenim regijama dodjeljeni izdaci ulaganja iz fonda ESIF je 113 eura per capita, 49 eura u prijelaznim regijama i 37 u najrazvijenijim regijama. Dakle, što se u regijama na terenu događa? kada smo on kraj ovih agregiranih podataka. Najprije nešto o okviru u kojemu se ulaže u digitalno područje. Kao što znate, došlo je do vrlo važnih izmjena zakonskog okvira u kojemu funkcionira ESIF, što je povuklo za sobom posljedice na digitalna ulaganja. Uložen je trud u to da se usredotočimo na određene teme. Jedna od tih tema su posvećena digitalna ulaganja. Imamo i dvije ex ante uvjetovanosti koje su vezane uz digitalna ulaganja. Zatim imamo zajedničku uredbu koja je vezana uz kombiniranu uporobu fondova i različitih instrumenata koji postoje, a temelje se na ulaganjima po lokacijama u tom kontekstu na temelju podataka iz studije i analiza utvrdili smo dva čimbenika na regionalnoj razini. Prvi čimbenik vezan je uz važnost toga da postoji strateški okvir za digitalna ulaganja. Tako je omogućen uravnotežen pristup u sve dimenzije i moguće je koristiti različite mjere za e-vještine, za infrastrukturu i tako dalje, sva ona područja o kojima sam ranije govorila. Drugi čimbenik učinkovitosti vezan je uz partnerstva dionika, pružatelja tehnologije s jedne strane i korisnika tehnologije s druge. Takva partnerstva omogućuju utvrđivanje prikladne i potrebne tehnologije. Uz to se olakšava problem manjka vještina ili administrativnih kapaciteta na regionalnoj razini. Naša analiza pokazala je i to da proces olakšavanja procesa koji zaista donosi prave rezultate jest vrlo dug i treba ga isprobati kroz pilot projekte. Jednako tako treba se otvoriti prema partnerstvima s dionicima izvan regije. Istraživanja pokazuju i to da pametne strategije omogućuju da se ispune ta dva preduvjeta učinkovitosti. Najprije treba donijeti strateški pristup i gdje je moguće promicati partnerstva važno je i moći kombinirati različite izvore financiranja. S vama ću sada podijeliti još neka od naših saznanja. Utvrdili smo određena područja u kojima politike mogu bolje promicati IKT, recimo u e, suzbijanju klimatskih promjena i u IKT aplikacijama u poljoprivredi. Recimo, Fond za ruralni razvoj također može omogućiti ulaganja u IKT infrastrukturu. Zatim smo prošli kroz komplementarnost između ESIF-a i ostalih instrumenata financiranja. Postoje određene dvojbe vezane uz komplementarnost različitih dijelova ESIF-a jer ESIF nije nužno posvećen baš IKT-u i digitalnoj tehnologiji. Zato naglasak treba staviti na sinergiju između ESIF-a i obzora 2020. To je nešto što nailazi na manjak razumijevanja, a to bi trebalo riješiti posebno kada je riječ o digitalnim inovacijama. I sada ću prijeći na zaključke. Naše istraživanje podržava teritorijalni pristup i podijeljeno upravljanje. To su alati kojima je omogućen holistički pristup digitalnim ulaganjima. Kohezijska politika naglasak bi trebala staviti na najvišu dodanu vrijednost, a nju nalazimo u potpori digitalnim strategijama i u poticanju suradnje svih dionika na regionalnoj razini i šire. Istovremeno, smatram važnim naglasiti to da treba uspostaviti ravnotežu između ulagačkih projekata i projekata posvećenih e, administrativnim kapacitetima. Administrativni kapaciteti ne bi se trebali razvijati disproporcionalno usporedbi sa prvim. Mislim da pametne digitalne strategije moraju zauzeti prioritetno mjesto kako bismo imali uspješne strategije. Jer tek tako možemo imati pravi pristup na temelju lokacija i ostvariti sinergiju između različitih vrsta potpora. Na temelju svega ovoga mi smo sastavili niz preporuka Kao prvo, čini nam se važnim da se racionalizira upravljanje sustavom. Bilo bi dobro u tu svrhu sastaviti jedan dokument s politikama vezano uz digitalnu agendu i postaviti operativne ciljeve i zadaće koje je potrebno ispuniti nužno je i osigurati koordinaciju različitih dionika i preuzimanja odgovornosti svakog pojedinačnog dionika. Nužno je i revidirati i racionalizirati sustav ex ante uvjetovanosti. Jedan od tih uvjeta može biti vezan uz pametne strategije i uz to da se naglasak stavi na digitalna ulaganja. To bi moglo postati dijelom prve ex ante uvjetovanosti. Što se tiče druge ex ante uvjetovanosti, trebaju zadržati i povezati uz IKT infrastrukturu, a to je složeno čini se nužnim i to da se ojača sinergija između obzora 2020 i ESIF-a i da se e, radi na strategiji pametne specijalizacije koja se čini kvalitetnim instrumentom za tu svrhu. Može se poboljšati i zakonodavstvo i bolje iscrtati razlike između RDF-a i ulaganja u IKT u ruralnim gospodarstvima. Mislimo da je širenje digitalnih tehnologija važno i na području ruralnog gospodarstva i klimatskih promjena. To je jasno zapisano u strateškim dokumentima s politikama koje sam ranije opisivala. Na posljedku, nužno je poboljšanje znanja vezano uz digitalno gospodarstvo. Treba poboljšati i sustav praćenja, treba pratiti učinkovitost i uspješnost, a što se tiče izdataka digitalne prirode, njih bi trebalo posebno označiti kako bismo mogli u svim multidisciplinarnim pristupima vidjeti koji dio je posvećen digitalnom području. To bi bilo sve za sada. Hvala. Hvala vama na vrlo zanimljivom izlaganju. A sada zastupnici imaju riječ. Izvolite. Ja imam jedno tehničko pitanje. Kada je riječ o prijedlogu novih prioriteta i o rdf u možemo vidjeti da digitalizacija nije stavljena na prvo mjesto, već ju se spominje u komunikaciji o prometu, cestovnom prometu i digitalizaciji prometa. To me zaista iznenadilo. Kada govorimo o inovacijama i IKT-u, to treba biti postavljeno kao prioritet. Znate li možda zašto je Europska komisija odlučila digitalizaciju povezati sa prometom, cestovnim prometom, željezničkim prometom, a nije to stavila zajedno sa IKT-om? Hvala. Gospodin Budo, izvolite. Hvala. Zahvaljujem na izlaganjima. Želim sada posebno naglasiti to da treba raditi na digitalizaciji ruralnih područja. Prvi preduvjet koji mladi ljudi traže da bi se naselili u ruralna područja je pristup široko pojasnom internetu. Bez ispunjavanja tog preduvjeta mladi neće željeti živjeti u ruralnim područjima. Ja sam prošle godine boravio u Irskoj. Tamo sam saznao da je internetska veza prilično loša loša je i u gradovima, ali posebno loša u ruralnim dijelovima zemlje. Želim postaviti pitanje stručnjacima. Zašto države članice ne iskoriste dostupna sredstva kako bi se uveo kvalitetan internet tamo gdje je to potrebno? To predstavlja ključan preduvjet u današnje vrijeme. Nije mi jasno niti zašto nemamo potporu za mala i srednja poduzeća i na taj način ne promičemo digitalizaciju. Govorili smo ovdje tijekom e, ranijih rasprava o manjku radne snage. Pa to je nešto što je s tim izravno povezano. Zašto MSP-ovima ne damo pristup sredstvima? Mi u Rumunjskoj srećom imamo vrlo kvalitetnu internetsku vezu ovdje razgovaramo o nečemu što je potrebno svima u Europi. Hvala. E, digitalizacija Gospodin Bogović, izvolite. Zahvaljujem na vrlo zanimljivom izlaganju o digitalizaciji u Europi. Čini se da sve više i više ljudi zagovara digitalizaciju EU-a i mislim da je to jedini mogući pristup za koji se možemo odlučiti. Ovdje je spomenuto to da postoje goleme razlike u pokrivenosti širokopojasnim brzim internetom. Gospodin Buda je rekao nešto o tome kako trebamo usporediti ruralna i urbana područja. Svi znamo da u gradovima imamo 90% pokrivenost sa širokopojasnim internetom, dok je to u ruralnim područjima na razini od 50%. Mi bismo taj jaz trebali nekako premostiti i izjednačiti gradska i seoska područja na području EU-a. Želim još nešto sada reći. Ja sam predložio određene amandmane vezane uz RDF. Došlo je do porasta od 5 do 10% u ruralnoj agendi i 17,5% je dodijeljeno aktivnostima vezanim uz pametne mreže na selima. Kada govorimo o pametnim selima, važno je pristupiti na holistički način. Nužno je poboljšati i temeljne digitalne vještine i uvesti temeljnu digitalnu infrastrukturu te raditi na digitalizaciji u cijeloj EU. U svom izlaganju govorili ste o razlici između RDF-a i sredstava posvećenih e, ruralnom razvoju. Ja mislim da ne bismo trebali imati e, tu razliku i tako odvajati gradove i sela. Kada radimo na pametnim selima možemo koristiti sinergijski učinak i pomoći malim i srednjim poduzećima. U ruralnim područjima važno je uložiti državna sredstva u infrastrukturu. To je preduvjet za razvijanje bilo kakvih drugih aktivnosti koje su nužne stanovništvu koje tamo živi, recimo e upravu i tako dalje. Dakle, možete li nam nešto reći o tome što ste točno mislili pod time da treba odvojiti ERDF i e, Fond za ruralni razvoj? Ima li još komentara, pitanja? Gospodin Marše, Puno hvala. imamo nešto što vrijedi i za ruralna područja i najudaljenija područja. Pristup digitalnim resursima je apsolutno ključan kako bismo omogućili funkcioniranje tih područja. Hvala vam na istraživanju. Upravo gledam kartu na 34. stranici. Čini se da ona ukazuje na nešto što je potpuno suprotno od onoga što tvrdimo da vrijedi za Francuska najudaljenija područja. Čini se da smo u vodstvu. No, stvarnost je takva da smo iza ostalih dijelova Europe. U svakom slučaju hvala vam na istraživanju. Dobili smo ovdje vrlo važan izvor informacija koji će nam biti od pomoći. Hvala, gospodin Rope, izvolite. Hvala vam. Isto tako i hvala na provedbi studije koja nam je u ovom trenutku predstavljena. Te su studije od iznimno velike važnosti za nas jer naprosto utječu na kohezijske politike, na politike regionalnog karaktera i uopće na sve druge europske e, politike. zato doista cijenim vaše napore i cijenim izlaganje koje smo malo prije čuli. A um, neki dijelovi e, prezentacije navode me na razmišljanje, a mislim da um, se tako osjećaju i kolege. Iz iskustva znam da većina država članica ima slične probleme u ovom području i pokušava ih riješiti. Na primjer, program e-zdravlje program elektroničkog upravljanja zdravstvenim sustavom. O tome godinama raspravljamo, a situacija je vrlo, vrlo različita u našim državama. Ne postoji nigdje sveobuhvatni e-zdravstveni sustav. Po mom mišljenju bilo bi vrlo važno organizirati ili ostvariti određivanje zajedničkih prioriteta i pobrinuti se zato da dobri primjeri idu dalje. Dakle, ono što je negdje uspjelo možda bi se brzo i učinkovito moglo primijeniti i na određenu situaciju u nekoj drugoj državi članici, a u idealnom slučaju i na cijelu Europsku uniju. Međutim, ova razmjena primjera najbolje prakse funkcionira drugdje dobro, ali u ovom slučaju ne. Što se digitalizacije tiče, digitalna agenda o kojoj često govorimo daje nam mogućnost brzo usvojiti odluke koje donose velike, velike prednosti. Digitalizacija je nešto što trebamo iskoristiti. Pozdravljam sve što ide u tom, u tom smislu, u tom duhu pomaže državama članicama. Govorili ste o upravljanju investicijama, o podijeljenim e, projektima i rekli ste nam također koji se problemi pojavljuju. E, pa ste kao rješenje upozorili na moguću bolju organizaciju, na sve ono što na razini i države članice i Europske unije ne funkcionira baš najbolje. Ja ću reći nekoliko riječi o poljoprivredi. Što se poljoprivrede tiče, često čujemo poljoprivrednici trebaju više, mogu više, trebaju uvesti ovo ili ono i često imamo dojam da poljoprivrednici sami trebaju organizirati tehnološke sustave, sami nabaviti opremu i sve drugo izgraditi kako bi ostvarili veću učinkovitost. No, ono što poljoprivrednik treba učiniti u prvom redu jest baviti se poljoprivredom, baviti se stokom, baviti se svojim gospodarstvom na najkvalitetniji na najkvalitetniji mogući način kako bismo dobili proizvode najviše moguće kvalitete. A koja je tehnička oprema ili koja su računala za to potrebna, pa to neće odlučivati poljoprivrednik, već um, industrija ili gospodarski sektor poljoprivredniku možete, ne možete reći imate loši traktor ili imaš loše računalo. E, to ne možemo reći zato što poljoprivrednik ima ono što postoji na tržištu i tu stvari šepaju. Proizvodnja visokokvalitetne hrane je nešto što će evropski i globalno postajati, postajati sve važnije. I zato poljoprivrednici moraju sudjelovati u svim inovacijama. Oni, oni sudjeluju, ali ne mogu sami uspjeti. Samo 50% poljoprivrednika dobiva pomoć u odnosu na druge gospodarske grane. Druge gospodarske grane ili industrije imaju puno većih mogućnosti u rješavanju ovih problema. Na primjer, ako se proizvodi traktor tada se danas već može reći da proizvodimo traktore koji štite okoliš i tako dalje. I to je rješeno na razini industrije. Isto vrijedi i za tehnologiju. Tu poljoprivrednik sam ne može učiniti ništa, već preuzima ono što mu stoji na raspolaganju. Čini mi se da evropska sredstva koja dajemo na raspolaganje za tehnički i industrijski razvoj, ta sredstva trebaju biti sveobuhvatno podijeljena ne samo na tehnologiju kao pomoć poduzećima, već i na razvoj opreme ili strojeva koji, ili novih tehnologija koje trebaju poljoprivrednicima i to onda treba brzo uvesti. Ne treba čekati da se poljoprivrednici dogovore pa da osnuju zadrugu, pa da onda postave zahtjev i tako dalje. Jer onda ispada da su poljoprivrednici na kraju cijelog lanca. Tu treba stvari uravnotežiti. Ne možemo dalje raditi kao što smo radili E, do danas. Za sljedeće financijsko razdoblje komisija predlaže da se dio sredstava za poljoprivredu oduzme poljoprivredi i da za istraživanje i razvoj. Pa to bi bilo u redu ako bi istraživanje i razvoj pomagalo e, poljoprivredi, ako bi se tu stvorio most suradnje, tada ne bismo kroz par godina imali problema da naša poljoprivreda više neće proizvoditi e, proizvoditi ono što nam treba ili će to proizvoditi po cijenama koje nećemo više moći platiti. Dakle, ako želimo da poljoprivrednici mogu preživjeti i ako želimo imati koristi od novca koji ide za istraživanje i razvoj za poljoprivredu, ako to ne ostvarimo, tada ćemo imati ogromnih problema i u jednom i u drugom području, i u poljoprivredi i u istraživanje i razvoj. Poljoprivrednici ulažu u poljoprivredu. Oni ne mogu ulagati ni u što drugo. A znanost industrija su puno snažniji, puno moćniji danas i imaju puno više mogućnosti od poljoprivrednika. To je moje osobno mišljenje. Hvala vam. Imate li još komentara? E, naravno imate mogućnosti odgovoriti, e, kažem to predstavnici komisije. Hvala komisija, hvala. Hvala na različitim pitanjima i komentarima. Pokušat ću odgovoriti. Zašto se digitalizacija samo ograničava na prijevoz, transport. Nažalost, tu nisam stručnjak i ne mogu odgovoriti na ovo pitanje. Mogu samo reći da sam iznenađena ovim razmatranjem. Drugo, osjetljivo pitanje digitalizacije ruralnih područja. Tu je bilo više komentara. Mislim da je situacija u ovom trenutku u okviru trenutačnog programskog razdoblja da situacija nije zadovoljavajuća što se tiče digitalizacije ruralnih područja. E, djelomično se to može objasniti nejasnim odrednicama rdf a u odnosu na fond ruralnog razvoja. Dakle, E, nejasno je tko je za što točno odgovoran i tko je odgovoran za IKT i pojasnu infrastrukturu. To regulatorno pitanje e, priječi ulaganja u to područje. Ali imamo ulaganja koja su ograničena više manje na digitalnu infrastrukturu. I na taj način predstavlja potencijal za primjenu sveobuhvatnog e, pristupa koji do sada nedostaje jer nema dovoljno pozornosti na strani potražnje, zapravo spremnosti, obrazovanja i vještina koja treba razvijati. zašto je nužno razlikovati i točno znati što tko e, radi. E, to je važno, ali to istovremeno ne znači da nećemo raditi na promicanju sinergije. Prvo trebamo jasnu podjelu odgovornosti, a tada će se uspostaviti mehanizmi za koordinaciju između različitih fondova. I sada ću završiti sa ovim razmatranjem oko ruralnih problema. Kažete da nije na poljoprivrednicima, da oni ulažu u digitalne tehnologije. Razumijem što ste željeli reći. Međutim, Problem je u tome da trebamo približiti ponudu i potražnju e, digitalnih tehnologija. Industrija je tu, nudi rješenja, međutim trebamo interakciju i partnerstvo s poljoprivrednicima koji trebaju reći industriji što im doista treba. Tako da trebamo tu interakciju i promičemo to partnerstvo da bismo imali učinkovita ulaganja u tom području. Još se jedno pitanje, e, ako se dobro sjećam, odnosilo na mala i srednja poduzeća i na razočaravajućim učincima digitalizacije malih i srednjih poduzeća. S tim se slažem. A mogu i ponuditi jedno moguće objašnjenje. Mm, digitalizacija malih i srednjih poduzeća odvija se kroz druge fondove. Junkerov plan osme program. Dakle, evo, to su hipoteze, e, ali e, ka, slažem se da smo izgubili e, neke moguće rezultate. Eto, mislim da sam ovime pokrila dosta pitanja koje sam dobila. Hvala vam. Hvala. Hvala na vašim odgovorima i hvala na objašnjenjima. Eh, ovime zaključujem raspravu. Hvala što ste nam podijelili primjerke vaše studije, istraživanja resornog odjela B. Dakle, imamo cijelu studiju, imamo dva dijela te studije, imamo i vašu prezentaciju. Tako da ukoliko budemo imali još komentara ili pitanja, bit ćemo u kontaktu. Hvala vam doista na sudjelovanju. Nastavljamo prema dnevnom redu. Idemo na sljedeću točku. Odobrenje odluka koordinatora. Primili ste e-mail s odlukama koordinatora sa sastanka 14. veljače u Strasburu. Možemo li odobriti odluke koordinatora? Da. Hvala vam. Odobreno. Sljedeća točka je razno. Gospodin Van Nisteroj nije ovdje, pa nemamo ništa za podrazno. Da, nedostaje nam pod ovom točkom. Dopustite vam samo reći da će sljedeći sastanak biti održan 21. ožujka u četvrtak. Neće biti sastanka 7. ožujka. Dakle, četvrtak 21. ožujak prije podne od 9 do 12.30 sati u Briselu. To je posljednja informacija za danas. Hvala vam svima, želim svima ugodan dan, ovime zaključujem sastanak.